njegovoj obitelji i Crvenom križu i da odamo počest svima onima koji e, posvećuju svoj život kako bi pomogli drugima. Dziękuję pani za ten głos, dziękuję za reakcję państwa. Hvala vam. Imamo 50 e, glasovanja, mislim da ćemo to brzo odraditi. Izvješće Hautala je izvješće o